Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten beginnen. Drage kolege, mislim da je sada vrijeme da počnemo i otvorimo sastanak. Imamo samo pola sata na raspolaganju i bilo bi dobro da ovo vrijeme dobro iskoristimo. Zovem se Konstanca Krel i veliko mi zadovoljstvo što ću voditi početak ovog sastanka jer iako nisam najstarija zastupnica, ipak sam zastupnica koja je najveći broj vremena provela u ovom odboru i zapravo veliko mi zadovoljstvo što mogu predsjedati ovim odborom bar na kratko i to na samom početku novog saziva parlamenta. Još jednu minutu ću iskoristiti kako bi čestitala svima onima koji su ponovno izabrani ovaj odbor i onima koji su izabrani po prvi put u ovom odboru. Drago mi je vidjeti stara lica ponovno na ovom sastanku, ali isto tako mi je drago vidjeti i nove zastupnike koji su nam se pridružili i koji će nam pomoći da vodimo dobru regionalnu politiku i naravno u toj politici ćemo moći naglasiti specifičnosti svaki od zemalja. A sada bi bilo dobro da primjenimo višegodišnji financijski okvir za 2014. 2020. godinu i u okviru tog e, plana da primijenimo našu regionalnu politiku kako bi zaista ostvarili naše zacrtane ciljeve i u narednih sedam godina ćemo morati pripremiti budućnost regionalne politike u Europi. to će nas obvezati na održavanje mnogobrojnih e, sastanaka kako u ovom odboru tako i u drugim odborima jer se iskreno nadam da ćemo dobro surađivati sa drugim odborima na isti onaj način kako smo to radili i u prethodnom sazivu. Mislim da je to ključno za sve građane Unije. Dobrodošli sada na ovaj sastanak. Želim dobrodošlicu svima. Predlažem da sada odmah pređemo na konstituirajuću sjednicu ovog odbora. Sada službeno otvaram ovaj sastanak i službeno vam želim reći da je cilj ovog sastanka imenovati članove predsjedništva ovog odbora. Najprije ćemo izabrati predsjednika ili predsjednicu, a nakon toga ćemo preći na izbor podpredsjednika u skladu s člankom 204. poslovnika Europskog parlamenta. Najprije ćemo izabrati predsjednika, odnosno predsjednicu, nakon toga ćemo preći na izbor prvog, drugog, trećeg i četvrtog podpredsjednika, odnosno podpredsjednice. Neki, neke osobe koje nisu punopravni članovi ovog odbora, niti zamjenici, su prisutni u ovoj prostoriji kako bi zamijenili odsutne zastupnike. Za socijaliste gospodin Woodbixom koji mijenja gospođu Hit. I dakle sudjeluje ovom sastanku. Imali drugih članova, odnosno zastupnika koji nisu punopravni članovi ili zamjenici ovog odbora i koji su ovdje iznimno kako bi zamijenili nekog kolegu. To nije slučaj. Dobro. Dakle, svi drugi članovi su ovdje punopravni članovi ili zamjenici. Imam još jednu informaciju. Gospodin Olbricht i gospodin Žana ne mogu sudjelovati na ovom sastanku, ali su ih zamijenile njihove kolege. Äh, Što se tiče kvoruma, jesmo li ovdje uspjeli postići kvorum. Imamo li ovdje jednu četvrtinu zastupnika? Evo gledam tajništvo. Da, odgovor je da. Postignut je kvorum. Imamo najmanje 11 zastupnika, odnosno članova odbora koji su prisutni. evo kada pogledam zapravo oko sebe vidim da je prostorija puna tako da nisam ni sumnja u to. Sada ćemo preći na prvu točku dnevnog reda. Izbor predsjednika odnosno predsjednice. Imate li predloge? Izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuća, poštovane dame i gospodo, dozvolite mi da vam predložim u ime ALDE grupacije kandidatkinju za predsjednicu našega odbora za regionalni razvoj predlažem e, moju kolegicu gospođu iskru mihajlovu za predsjednicu našega odbora uvjeren da ona može odlično obavljati ovu dužnost i zahvaljujući činjenici da ima iznimno političko iskustvo u vođenju i ministarstva okoliša u bugarskoj ali i drugo potrebno međunarodno i političko ali i ljudsko iskustvo koje siguran sam može doprinijeti ozbiljnom vođenju našega odbora. iz tih razloga mislim da ne trebam posebno duljiti jer životopis gospođe Mihajlove je poznat iz tih razloga evo želim vas pozvati da date povjerenje mojoj kolegici gospođi Mihajlovi. hvala vam lijepo.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 svi se radujemo ovom predlogu. Koliko vidim, nemamo drugih e, predloga kandidatura, tako da ne moramo glasovati tajnim glasovanjem, već e, aklamacijom e, biramo našu novu predsjednicu. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Äh, ich Hvala i čestitam gospođi Mihajlovoj. Hvala vam na izboru na mjesto predsjednice. Evo, nažalost, moram napustiti ovo mjesto na koje sam se već navikla i želim vam sjajan uspjeh u narednih eh, nekoliko godina. First Najprije vam se želim svima zahvaliti na ukazanom povjerenju. Ovo je zaista odgovorno mjesto. Sada sam ja preuzela tu veliku odgovornost i moram reći da mi je velika čast raditi sa svim članovima ovog odbora za regionalni razvoj. i zaista ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih vam vidjela da je vaše povjerenje pokazala da je vaše povjerenje opravdano. Sada ćemo nastaviti s našim dnevnim redom te prelazimo na izbor podpredsjednika. we already know the names of the substitutes. Već znamo koja su imena zamjenika. Također znamo da smo postigli kvorum na ovom sastanku. Je li to točno? Da je, u redu. A sada pozivam klubove zastupnika ili bar 5% članova odbora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 kluba zastupnika GUE mi predlažemo gospodina Junusa Omarđija. Mislim da će on biti sjajan kandidat za mjesto podpredsjednika. Za vrijeme prošlog saziva je bio dosta aktivan u okviru ovog odbora i predstavljao je jednu od francuskih regija također na našim sastancima, tako da njega predlažemo za prvog predsjednika. Mislim da je to sjajan izbor. Thank you. Hvala. Dakle, sada imamo prvog kandidata za mjesto prvog podpredsjednika odbora. Hoćemo li sada nastaviti sa imenovanjima? Ne, Imamo li još nekih kandidata za prvog podpredsjednika? Ne. U tom slučaju pretpostavljam da se svi slažete sa ovim, ovom kandidaturom te ćemo aklamacijom pozdraviti prvog podpredsjednika. Please join us. Iz, molim vas da nam se pridružite. Okay. Now I'm asking for the nomination. A sada vas e, molim da nam e, date imena kandidata za drugog podpredsjednika. Izvolite. Hvala. Najprije vam želim čestitati na izboru na mjesto predsjednice odbora za regionalni razvoj. To je zaista jedna odgovorna i teška pozicija. Unaprijed se radujemo što ćemo zajedno surađivati i nadam se da ćemo postići dobre rezultate u narednih nekoliko godina. Regionalni razvoj je od naših ključnih zadaća. Što se tiče mjesta drugog podpredsjednika, mi vam predlažemo gospodina Stanislava Polčaka koji ima jako bogato iskustvo u Češkoj, koji je blizak građanima i koji će po našem sudu biti sjajan drugi podpredsjednik. Dakle, mi vam predlažemo njegovu kandidaturu na mjesto drugog podpredsjednika. Hvala. Imamo li drugih kandidata za mjesto drugog podpredsjednika. Da, gospođo predsjedavajuća. Kandidiram svog kolegu iz FTD-a. Yes. Who? Damato. Gospodin Damato. the Just to establish the name, it's Mrs. Uh, no, she is a substitute, so she's not eligible. So I, I have. Uh, Can you repeat the name? Ask her to repeat, the name. Please, uh, could you repeat? Uh, Molim vas, možete li samo ponoviti ime zastupnika kojeg predlažete? Check, is it... Jer moramo provjeriti radi li se o punopravnom članu ovog odbora. Il Eterić. Gospodin Il Eterić. Ja,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 na, temelju čega ćemo sada glasovati? Imamo li ovdje možda životopise kandidata? Hoćemo li se na tome temeljiti ili ćemo samo e, čuti koje je ime u pitanju i onda se od nas traži da glasujemo samo za neko od ta dva imena? E, u ime demokracije moramo znati na temelju čega glasujemo. Mi smo novi zastupnici u ovom odboru, nismo nikad ni čuli za ta imena i ne znam na, ko, na čemu na temelju čega možemo glasovati. Svi zastupnici odbora imaju pravo nominirati podpredsjednike odbora u ime klubova zastupnika. I to je pravo osoba koja imenuje podpredsjednika ima pravo nešto reći o osobi koju kandidira. Prvu osobu smo već predstavili, a drugu, za drugu osobu smo čuli samo kako se zove. Dakle, možda bi bilo dobro da nam kažete nešto više o vašem kandidatu te ću vam ja onda objasniti na koji način ćemo glasovati za ova dva kandidata. Izvolite. Osim što smatram da osobe koje su danas na sjednici ne znaju sve životopise kandidata, mislim da je razlog kandidature gospodina Etričita da se temelji na načelu demokratičnosti, da se poštuje demokracija među svim klubovima Europskog parlamenta i da e, klub zastupnika e FTD ima pravo imati barem jednog potpredsjednika u ovom klubu. Thank you. Thank you. Uh, Hvala. Evo sada imamo novog kandidata. Dakle, imamo dva kandidata za mjesto drugog podpredsjednika. I sada vas moram podsjetiti na činjenicu da u ovom slučaju ćemo glasovati tajnim putem budući da imamo dva kandidata. Moram samo naglasiti da svaki član koji sudjeli u ovom glasovanju ima samo jedan glas, a raspodjela glasova među klubovima zastupnika je sljedeća. EPP 13 glasova, SND 12 glasova, ECR 3 glasa, ALDE 4 glasa, GUE 3 glasa, Zeleni EFA 2 glasa, EFDD 3 glasa i nezavisni zastupnici 3 glasa. Molim vas samo još da vas podsjetim na činjenicu da ukoliko jedan od kandidata u prvoj rundi ima apsolutnu većinu glasova, uključujući samo glasove za ili protiv kandidata, u tom slučaju je izabran. Je li sada jasno postupak glasovanja, da li je jasan? I također vas želim informirati da će se glasovati tajnim putem i to putem elektroničkog glasovanja. Zbog toga moramo provjeriti imaju li svi kartice za glasovanje kako bi mogli sudjelovati u ovom elektroničkom glasovanju. Imate li kartice? U redu. To je već ohrabrujuća situacija, znači da možemo ići dalje. Dakle, ponavljam imena kandidata. Dakle, jedan od njih je gospodin Eterić, a drugi Gospodin Polčak. Hvala. On je tu, dobro. Polčak. Prvi kandidiran je gospodin Polčak. Da. We know the names and... Znamo dakle imena kandidata. Njihov redoslijed prilikom ovog glasovanja bit će abecednim redom. Iz tog razloga ćemo glasovati koristeći zeleni gumb za gospodina Eteridža, a crvenim gumbom ćete glasovati ukoliko želite za gospodina Počaka. Tko pricne bijeli gumb znači da se suzdržava od glasovanja. Ukoliko pogrešite, tijekom elektroničkog glasovanja, možete pritisnuti, odnosno promijeniti gumb tijekom glasovanja, dogoditi glasovanje otvoreno. Eto, to je jako zabavno. I sam ja pogriješila, ne? Dakle, ponavljam, zeleni gumb za Eteriđa, a crveno za gospodina Polčaka. Možemo glasovati? Pa nemamo taj popis ovdje na raspolaganju. Nadajmo se jednostavno da će ovaj sustav funkcionirati. Dobro. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete sada za ova dva kandidata. Dakle, zeleni i crveni. Uh, are you ready? Okay. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Da vidimo rezultate. 39 zastupnika je glasovalo. Tako je. Troje ih je glasovalo za... Dakle, troje pricno zeleni gum, troje bijeli, 30 crveni. Dakle, samo troje suzdržanih. So, the, we have the total eligible votes 36. Dakle, imamo 36 ukupno vrijedećih glasova. Dakle, gospodin Počak je imenovan na mjesto drugog potpredsjednika našeg odbora. Izvolite, pridružite nam se. secretariat told me that Tajništvo mi kaže da sam pogriješila kad sam rekla da bismo trebali testirati sustav glasovanja. Možda svi među prisutnima ne prihvataju takav način glasovanja. Te ću vas ću ponoviti, ovdje se ne radi o probi, o testiranju sustava, već se radi o pravom glasovanju za drugog potpredsjednika. Dakle, hvala na ovoj primjedbi, zahvaljujući kojom smo sigurni da je ovo glasovanje u potpunosti valjano, tako da vas molim da po drugi put glasujete za drugog potpredsjednika pritisnite zeleni ili crveni gumb. Molim vas da to učinite sad. And of course, I'm first day chair, so I, I repeat what they told me. Evo ja ponavljam što mi je rečeno. Dakle, gospodin Polčak, za njega, ukoliko želite, treba pricnuti crveni, a za gospodina Eteriđa zeleni gumb. Izvolite. Ok, Dobro, svi su glasovali, dakle, hvala. Evo imamo rezultate. Imamo 38 glasača, dvoje je suzdržano, imamo dakle 38 važećih glasova, četiri su pritisnuli zeleni i zeleni gumb, dva bijeli, 30 crveni. Dakle, potvrđujemo da ste izabrani. I hope with the third exercise will be better. Uh... E nadam se da će treći put biti uspješnije glasovanje. Sada trebamo glasovati. Najprije trebamo imenovati trećeg kandidata. Možete li nam dati ime? Ime ovog kandidata predsjednice jeste ime Joakima Zelera, jedan od, iz redova europskih pučana, jedan od naših izvjestitelja koji je jako iskusan čovjek. Možemo odmah preći na glasovanje. I dobro, ima li drugih kandidata? Izvolite. Klub zastupnika Jevdidija smatraju da netko od naših zastupnika bude uključen u rad predsjedništva i svi bismo htjeli e, sudjelovati u raspravama i e, eto nadamo se da ćemo imati prilike više sudjelovati u ovom postupku. Hvala na ovoj izjavi. To znači da nemate drugih, nemate kandidata. Ja, Bill Etridge, kandidiram Rozu Demato. Ima li drugih kandidata? Dobro, dakle imamo dvoje ovaj, kandidata. Ponavljamo glasovanje elektroničkim putem. Gospođa Demato, tko želi za nju glasovati, treba pritisnuti zeleni gumb a gospodin Celer. Biće predstavljen crvenim gumbom. Svima je to jasno? Dobro, otvaram glasovanje. Now I close the vote. Zatvaram glasovanje. Možemo pogledati rezultate. Dakle, 39 zastupnika glasovalo je, od kojih je dvoje oslo suzdržano. Tri glasa za zelenu boju i 34 za crveno. Dakle, pozivam novog člana predsjedništva, gospodina Zelera, da nam se pridruži. Okay, we continue now. Dobro, nastavljamo. Sa glasovanjem za četvrtog potpredsjednika. Izvolite. Hvala predsjednice. Predsjedniče, u ime socijalista i demokrata predlažem e, italijanskog kolegu koji je Andrea Cosolino, koji je već pet godina radio u ovom odboru, jako uspješno i nadamo se da će e, jako dobro ispunjavati svoju dužnost potpredsjednika ovog odbora. Hvala. Ima li drugih kandidata? Izvolite. Iz istih razloga imenujem kandidata Eferića iz kluba zastupnika FDD-a. Se regolamento lo consente, lo chiedo ako to poslovnik dozvoljava, eto, ja predlažem kandidaturu svog kolega. I Koliko sam upućena, to je dopušteno. Dakle, imamo dva kandidata na mjesto četvrtog potpredsjednika. Prvi je gospodin Kozolino, a drugi gospodin Etheridge. Gospođo predsjednice, koliko znam, prethodno rečeno ime je bilo stavljeno na glasovanje e, i glasovalo se protiv njega. Zašto bismo dakle i dalje e, glasovali za njega s obzirom da je taj kandidat e, već velikom većinom odbačen od strane našeg odbora. Koji je to razlog? Zar nam pravilnik to dopušta? Jer imali smo isto ime i došlo je do glasovanja. Sad oni to žele vječno raditi. Žao mi je, ja to razumijem što govorite, ali moja pravila ništa ne govore o odnosno protiv imenovanja istog kandidata. Možemo imati različite kandidate za, imamo različite kandidature za različita mjesta, kolege su ti koji e, imenuju iste kandidate, mi možemo glasovati o tome. Dakle, pozivam vas da glasujete sada. Ovaj put radi se o glasovanju za četvrtog potpredsjednika. Dakle, zeleni gumb je za gospodina Kozolina. Koculina Koculino. A crveni gumb za gospodina Eteridža. Otvaram glasovanje. Are we ready? Dobro, smo li spremni? I close the vote now. Zatvoram glasovanje. Pogledajmo rezultate. Mhm. We have 37. Imamo 37 glasova. Samo jedan suzdržani. 32 glasovalo je za gospodina Kocolina, zeleno svjetlo, zeleni gumbi, a četvero je glasovalo za gospodina Eteriđa, dakle gospodin Kocolino, molim vas da nam pristupite. Um, with this final step, we finalize the procedure of I privodimo kraju postupak odabira članova predsjedništva. Evo što vam imam reći na kraju jeste da vas želim obavijestiti da ćemo prvi redoviti sastanak odbora za regionalni razvoj održati 23. srpnja od 3 sata poslije podne do 6 i pol i 24. srpnja od 9 sati ujutru do 12 i 30. I to sve u Briselu. Obavijestit ćemo vas o tome gdje će se sastanak održati. Najviše hvala.